Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća, kolege i kolegice. Jedna važna tema za Europsku uniju je e, izbjeglička kriza, ali ja ne vidim nikakve promjene trenutno kada se radi o zaštiti vanjskih granica i e, kada se radi o miru na Bliskom istoku. Za mene je nesvatljivo... da još uvijek nemamo taj nadzor vanjskih granica dok su izbjegličke kvote protiv kojih sam ja bila e, vrlo brzo usvojene, a sada ne funkcioniraju. Mi dobrovoljno naravno prihvaćamo izbjeglice iako u manjim brojevima nego što je tome slučaj u Njemačkoj i drugim državama. I ja podržavam zakladu koja je našla mjesta u Češkoj za 150 Iračana, smjestili ih se u lokalne obitelji. To se radilo o kršćanima koji su pobjegli iz Iraka. Drago mi je što pomažemo na taj način. Dakle, imamo otpor, ali i mnogo solidarnosti. Što smo dosljedniji po pitanju djelovanja u Europi pri rješavanju te krize, to će jače biti pojedine države i pojedine lokalne i regionalne tijela vlasti koje prihvaćaju izbjeglice. Hvala. Zastupnik Kaputu. E, imamo situaciju sa kupalištima u Italiji u koje su mnogobrojne obitelji uložile velika sredstva kako bi im to imali korist e, svi građani. Govorimo o 87 tisuća tvrtki i potrošnju od 24 milijarde eura godišnje. Nakon dugo godina ove obitelji se sada nose sa prestankom prava na koje, su do sad imali. I sada se ovo, pitanje nalazi na sudu pravde. Oni su to učinili kako bi se oduprli direktivi bohestein Osjećam potrebu da im pružim potporu zato što znam da je teško pronaći ravnotežu između njihovog budućeg života i pružanja usluga. To je jako bolna situacija i oni ne mogu, ne, mogu biti sami u ovoj borbi. Govorimo o mjerama koje se provode na teritoriju i potrebne su mjere koje će u svakom slučaju sačuvati njihova prava. Mr. Zambake. Gospodin Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća, kolege. Ja sam nezdovoljan zbog nečega što se događa već e, u proteklih mjeseci na granici između Grčke i Bugarske. Već nekoliko godina grčki poljoprivrednici blokiraju tu granicu i e, kao posljedica svega toga bugarski e, poduzetnici e, moraju pretrpjeti veliku štetu. Druge osobe iz Austrije, iz drugih država isto tako pate o tome. to mislim na, naravno na vozače kamiona. Želim zamoliti Europsku komisiju da poduzme sljedeće. Molim vas, djelujte, nađite brzo rješenje ovoj blokadi europski ugovori trebaju biti poštovani jer trenutno mnogi ugovori uključujući ugovor o funkcioniranju Europske unije se krše ili imamo slobodu kretanja ili nemamo slobodu kretanja. Inače, Europska komisija nije korisna. Gospodin Radoš, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjednice, kolegice i kolege. Prometno povezivanje zemalja Zapadnog Balkana sa Europskom unijom i međusobno će omogućiti bržu komunikaciju brže priključivanje ovih zemalja europi bolje razumijevanje i bolje međusobne odnose. to je razlog zašto sam prije nekoliko mjeseci s kolegama zastupnicima iz europskog parlamenta predložio deklaraciju o proširenju velike europske ten t mreže na zemlje zapadnog balkana. početkom ovog mjeseca europska komisija je donijela takvu odluku kojom će se postići svi ovi ciljevi o kojima sam govorio. stoga pozdravljam ovu odluku komisije a deklaracija o koju sam spomenuo još se uvijek može potpisati. hvala gospodin doista se svako načelo europske solidarnosti e, gazi. Austrijska vlada je sada zatražila da se spriječi priljev granata iz država Zapadnog Balkana. Mnogo tih država nisu niti članice Europske unije, ali se zapravo o tome da se vrši pritisak kako bi Grčka, tako se kaže, sada preuzela osiguranje vanjskih granica Europske unije u toj izbjegličkoj krizi. Ali nitko nam ne kaže kako da to napravimo. Kako je to moguće? Tu imamo samo e, malu udaljenost između Grčke i Turske. Kako da u tome uspijemo, a da na tisuću osoba e, se ne utope? Osobe koje bježe od rata i žele bolju sudbinu. Turska tolerira krijumčare ljudima i krši time sporazume koje ima s Europskom unijom ova histerija prema Grčkoj treba prestati i zato nam je potrebno europsko rješenje. Hvala, gospođa Deli. Dragi kolege, već nekoliko mjeseci jedan mali predmet e, koji žene svakodnevno koriste je u centru pažnje. Dame i gospodo, ovo je tampon. To je higijenski proizvod koji omogućava ženama da budu slobodniji kada imaju menstruaciju. No, već nekoliko godina znanstvena istraživanja nas upozoravaju na tome da u tim tamponima mogu se skrivati toksične i otrovne tvari, ali i u drugim higijenskim proizvodima. Tisuće europljana i europljanki su prosvjedili protiv toga. Zatražili su transparentnost industrije sa potpunim označavanjem svih kemijskih tvari, ali industrija ne reagira, te se skriva iza činjenice da nema europskog zakonodavstva po tom pitanju, niti nacionalnog zakonodavstva koje bi ih na to prisililo. U studenom prošle godine kada smo pitali Europsku komisiju o tome, ona nam je odgovorila da nema namjere dovesti nove mjere. Na svjetski dan žena e, moramo jasno reći da želimo zaštititi naše žene potušače. Stoga tražimo od Europske komisije ne samo da zaštiti naše žene potušače, već da i doista iznese jasna pravila vezano uz ovu temu. Hvala vam. Mr. Batten. Gospodin Batten. Thank you, Madam President. Uh, Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. dani ovoj raspravi Čuli smo gospodina Tuska i gospodina Junkera koji su rekli da ako Britanci glasaju za ostanak u EU, da onda mjere u Cameronovom e, sporazumu da će za njih biti potrebno zakonodavstvo. No Cameron je se odao kada je rekao da se nada da će se te mjere pretočiti u zakonodavstvo. Posebice će to se ticati izmjene direktive o slobodi kretanja, to je jedno od temeljnih načela Europske unije. Moj parlament e, glasa protiv toga da se izmijeni bilo koji dio ovog sporazuma. Tek nakon referenduma ćemo zapravo znati uh, žele li Britanci ostati u Europskoj uniji, a gospodin Cameron sada nam pokušava prodati mačku u vreći. E, prava tema u ovom referendumu jest žele li e, Britanci ostati samo jedna regija u Europskoj uniji ili žele li zadobiti prijašnji e, status kao samostalna suverena država. Ja im savjetujem da napuste Europsku uniju. Thank you. Next speaker, Mr. Hvala, gospodin Tokeš je sljedeći govornik. hvala vam gospođo predsjedavajuća u božanstvenom redoslijedu stvaranja žena i obitelj su temeljni, temeljni elementi koji su sada u opadanju. Postoji mnoštvo udruga civilnog društva koji traže promjenu rumunskog ustava gdje stoji da je brak slobodna unija između muškarca i žene. Ne bismo trebali dopustiti da se lažne reference vezano uz slobodu ljudskog bića i vezano uz spolnu jednakost da se to događa. Ne bismo trebali podrivati prirodnu strukturu obitelji. Desetke tisuća osoba je prosvjedovalo, a ja pozivam sve e, svoje kolege da podrže naše zdravo europsko društvo i da zaštite obitelj kao zajednicu između muškarca i žene. Hvala gospodin Korbet. Nema gospodina Korbeta. Gospodin Rozijer. Bonsoir. <laughs> Euh, Dobar večer. Želim vas informirati o činjenici da smo glasovali prije sedam mjeseci u ovom parlamentu o jednom izvješću sa velikom većinom gdje tražimo od Europske komisije da e, iznese zakonodni prijedlog za promjenu oznaka zemljopisnog porijekla. To je nešto što se tiče većina naših regija zato što se tu radi o tome da imamo našu vlastitu proizvodnju, da imamo znanje o našim tradicionalnim proizvodima u kontekstu gdje međunarodna konkurentnost nas e, stišće. Mi želimo podržati male i srednja poduzeća i mislimo da su ove oznake zemljopisnog porijekla nešto što od čega imaju koristi male i srednja poduzeća, ali isto tako i potrošači znaju više o proizvodima koje kupuju. Već sada nekoliko godina imamo jednu studiju gdje se kaže da to zakonodavstvo donosi e, velike pozitivne posljedice i mi tražimo da Europska komisija da iznese prijedlog zakonodavstva kao što to stoji u našim propisima o ujedinjenom unutarnjem tržištu. Hvala vam. Hvala gospodin Demesmaker. Kolegas, vi zwijgt stem over... Poštovane kolege i kolegice, tko šuti, taj e, kaže da. A Europska unija u ovom trenutku šuti, šuti i to na svim jezicima, šuti kada je riječ o turskim napadima na kute i moram reći da sam tu bez e, riječi i kada sam čuo visoke predstavnice i e, šefa NATO-a u Siriji e, Erdogan napada kurdske postrebe koje se u našim broj protiv is e Turska i se odlučila ovdje za pogrešnog neprijatelja. U vlastitoj zemlji eh, Erdogan uništava kojska naselja. Eh, naselje pravi razliku između muškaraca, žena, djece, starijih ili mlađih. Ljudi obitavaju u podrumima. Ovaj rad nije eh, moralni krik, a međutim i visoka predstavnica i šef, niti NATO-a nisu rekli tko je ovdje stvarni krivac. Gospodin Selimović, hvala. Važnost sporazuma o stabilizaciji pristupanja između Europske unije i Kosova je vrlo važan. To je jasan signal građanima Kosova da, smo, mi, da mi podržavamo njihovo nastojanje i pridruživanje europskim integracijama. Međutim, je ovaj ugovor jeste ugrožen imamo eskalacije u parlamentu imamo demonstracije protiv legitimno izabrane vlade ponovno otvara <clears throat> Europski parlament i Europska komisija moraju poslati jasan signal da normalizacija odnosa između Kosova i Srbije te poštovanje manjina su preduvjete za europsku integraciju Kosova. Sporazum se mora poštivati e, neovisno tome tko je na vladi. Šaljući taj signal mi ćemo reći jasno da europska integracija Kosova je važnija od internih borbi za moći moć i i da se europske integracije ne smiju zloporabiti u pogrešne svrhe. Hvala. Gospodin eh, Žuaristi. Hvala, gospođo predsjedateljice. Kriza industrije čelika u u Baski mm, Pogledan iz pozice sada je došlo do velikih gubitaka radnih mjesta i mnogi građani su um, osjetili te posljedice jer europski propisi nama nanose štetu. U Briselu se donose pogrešne odluke. Energetska politika potiče mm, i pruža potporu velikim poduzećima. Mi s time ne možemo mm, konkurirati. Mm, ovo nije samo riječ o Radnice su vrlo važan, važna okosnica gospodarstva. Treba nam politika koja i ovdje e, štiti radnike, a ne industrijsku elitu. Hvala. Gospodin Winkler. Hvala gospođo predsjedateljice, poštovani kolege i kolegice. 21. veljače proslavili smo dan matinskih jezika i u prihvaćen je i novi zakon u koji ne odobrava korištenje mađarskog, matinskog jezika u službenim postupcima. To nije u kavadu, niti sa temeljnim pravima Europske unije, ali niti sa ustavom Rumunjskih. Stoga bih je htio ovdje iznijeti svoju želju, želju e, da se Mm, ovo ne podrži u Rumunjskoj, ne može se tek tako uvesti no, predložiti novi zakon kojim se isključuju nacionalne manjine. To je prijedlog koji treba odbaciti. Gospođa Dančila. Fiscul din România a solicitat unui număr de... Mm, Rumunjska porezna e, vlast je pozvala e, pet e, televizijskih kuća da napuste svoje lokacije zbog provođenja kaznenih postupaka. Mi smo svi jednaki pred zakonom. Presuda je provedena, ali trevi neće biti e, evakuiran protiv e, te televizijske kuće nije se vodila e, policijska istraga i Mm, međutim moraju se provoditi svi zakoni. I sada pet um, televizijskih kuća moraju napustiti za zagradu, ne mogu više emitirati svoje programe i to zapravo može se značiti da dođe do zastrašivanja medija, da se time podkopava njihovo e, djelovanje, da se zapravo ugrožava sloboda medija i da ne može biti da se pet televizije kuća tjera da napuste svoje sjedište. Gospodin Jakovčić. Migrantska kriza načela je europsko jedinstvo, migrantska kriza načela je europsko zajedništvo. Pao je Dublin, ugrožen je Schengen. Kriza je bila tako velika odmah na početku da mi nismo znali dobro reagirati. nažalost moram konstatirati da ni danas još uvijek nemamo jasnog rješenja jer ne postoji europska solidarnost jer ne postoji europsko zajedništvo. neprihvatljivo je da zemlje koje nisu članice europske unije koje su na tzv. balkanskoj ruti jesu dio europe ali i zemlje koje nisu u europi učinile su puno više za migrantsku krizu i za rješavanje problema migrantske krize nego što to čini dvadeset osam zemalja bogate europske unije. treba nam više solidarnosti više zajedništva jer će čitav europski projekt doći u pitanje ako toga ne bude. Dakle, u odboru Libe da ćemo prijetalog kada je riječ o jačanju prava ljudi sa invaliditetom. To će se temiti ponajprije na poticanje jačanja određenih prava, primjerice provedbu preporuka UN-a za ljude sa invaliditetom Tome te također provođenje europskih zakona o dostupnosti i ukidanju svih barijera za ljude sa invaliditetom, te zaštita prava za onih koji su najugroženiji ljudi sa invaliditetom, onih koji nemaju krova nad glavom i drugih ranjivih skupina. Irska proklamacija iz 1960. Eh, traži da se postupamo prema svima na isti način i to je eh, ključni element i ovog akta i nadam se da će odbor uzeti u obzir moj prijedlog. Ljudi sa invaliditetom, o njima treba naša briga, naš angažman i eh, delegacija Ženfena i delegacija koje je i tekako će imati profitirati od toga. Hvala. Excuse me. Uh, A sada gospodin Polčak. Hvala gospođo predsjedateljice. Jedan od najozbiljnijih problema s kojim se suočava Europa u ovom trenutku jeste svakako terorizam. I čujemo da se trebamo baviti ponajprije sa uzrocima, a ne sa posljedicama. I to je svakako točno, a kada je riječ o uzrocima, ja polazim od toga da je vrlo važan čimbenik razvoja terorizma jest politika Saudijske Arabije. Mm, ja sam malo oklijevao hoću li to tako istinu i reći, no mislim da više ne mogu ovdje e, biti u pozadini i nema sumnje da ta država podržava turističke organizacije, ne samo intelektualno, nego također financijski. No kako god bilo, e, Saudijska Arabija i Islamska država posljednjih godina ne, ne, ne može sada se pretvarati da je sve u redu. Mora se uputiti apel Saudijskoj Arabiji da promijeni svoje ponašanje i da ne podržava dalje terorističke organizacije. Poštovane dame i gospodo, Saudijska Arabija jeste prijetnja i stoga moramo postupiti na odgovarajući način. Poštovane dame i gospodo, sloboda izražavanja usko je povezana i sa e, slobodom medija i novinara. Europska unija mora zajedničkim snagama se potruditi da zajamči neovisnost mediji medija i medijskih kuća. Pozivam komisiju, ali također kolege i kolegice, da e, budemo putni i da brzo reagiramo uvijek kada se ograničuju ugrozi sloboda izražavanja. Moramo uvijek tražiti istinu istinu moramo točno informirati javnost. To je glavni zadatak novinara i stoga oni moraju biti zaštićeni u obavljanju svoje, e, svoga rada. Mhm. Čuli smo ovdje što se dogodilo u Rumunjskoj da moraju napustiti, da za kuće moraju napustiti svoje sjedište za gradu, da prestaje emitirati program i ja sam protiv ograničavanja i zastrašavanja novinara. Mi se moramo založiti za njih i mi moramo se založiti za slobodu e, mišljenja onako kako to stoji u ugovoru Europske unije. Slobodni mediji su e, nužno potrebni za uspješnost e, europskog procesa Hvala. Slijed gospodin Buda. Doamna președinte, mulțumesc. Doamnelor și domnilor colegi. Gospođo predsjedavateljice, eh, poštovane dame i gospodo, europski funkcioneri i svi odgovorni s 28 zemalja članica pokušali su postići kompromis protiv Brexita eh, kada eh, je riječ o odličnim točkama, ne mogu reći da sam protiv, ali ne mogu se složiti sa onime što je dogovoreno vezano za socijalnu dimenziju i, da, naknadu za djecu. djeca su mm, ugrožena, ona pate emocionalno jer su odvojena od djece. naknada za djecu kompenzira upravo takva opterećenja. također roditelji plaćaju doprinose plaćaju porazu Jedinoj kraljevini, ali ostavili su, su odvojeni su od eh, svoje djece. Ujedina kraljevna i druge zemlje također profitiraju od stručne radne snage koja je obrazovana u drugim zemljama izvan Europske unije. A kada sada ovo pospojimo sa, onim sa ovom odlukom o uskraćivanju naknade za djecu, onda zapravo morali smo e, postaviti pitanje što je s onima e, koji su obrazovani u drugim zemljama, a svoje usluge pružaju ovdje u Ujedinoj kraljevini. Gospodine Števenek, da industrija čelika zapošljava više od 350 tisuća zaposlenika. Također i u Slovačkoj ova industrijska branša ima dugu tradiciju te sa 6% pridonosi brut nacionalnom dohotku. Naša poduzeća moraju se ispunjavati visoke norme i standarde, a Kina uzrokuje velike probleme zbog izvoza u Europsku uniju. I mislim da ovdje mora se, tu su donesene konkretne mjere, traži se od komisije da podnese jasne korake. I već prethodne godine sam se po ovom pitanju obratio Europskoj komisiji. Situacija je kritična, situacija je napeta i u mnogim sektori u Europskoj uniji bilježe tešku situaciju, tako i industrija čelika. Odgovarajuće mjere moraju biti koordinirane diljem Europske unije, radna mjesta moraju biti zaštićena, radna mjesta ne smiju biti iskupljena i moramo djelovati brzo. Gospodin Orla. U lipnju će na britanskim građanima biti da glasaju žele li ili ne ostati u Europskoj uniji. Oni imaju vlastito mjesto u našoj uniji, ali ne pod bilo koju cijenu. Ovaj dogovor sada još više podriva načelo slobode kretanja i dovodi do neravnopravnosti i do diskriminacije između europskih radnika. To me zabrinjava. Ja sam također zabrinut kada jedna vlada koja odbija preuzeti euro želi imati utjecaja pri upravljanju tom zonom. Oni koji želi ići ka smjeru veće integracije, njima treba ostaviti tu slobodu, a ne bismo trebali dopustiti da otvorimo vrata jednoj spirali gdje bi ono došlo do drugih država da traže isto tako iznimka za sebe i na taj način oslabljuju europsku koheziju. Europsku uniju ne možemo svesti samo na tržište, samo na zbrojeve nacionalnih egoizama. Europski projekti to su prije svega podijeljene vrijednosti, jedna vizija solidarnosti i jedna humana dimenzija. To je ono što je bitno. And, the uh, last speaker. Zadnja govornica, zastupnica Nirjada, izvolite. Er Irski tjedan je tjedan u kojem slavimo svoj jezik i utjecaj koji ona ima na našu kulturu. Našu zemlju treba smatrati jednakom drugima kada je riječ o jeziku. I pozdravljam ljude koji su posjetili Europski parlament i iskoristili priliku da koriste irski jezik. Htjeli bismo proširiti uporabu irskog jezika. Sada su ovdje studenti koji posjećuju parlament koriste irski jezik i to je prvi put da se tako čini. Nadam se da će ovo imati utjecaj i na buduće generacije i da će se njih poticati da ovdje koriste irski jezik, dakle ovdje u Europskom parlamentu. Ja i drugi članovi Sinn Feina smo odlučni u tome da vidimo jačanje irskog jezika ovdje i kod kuće. Ne želimo da se na irski gleda kao na drugorazredni jezik. Ne želimo da se na nas gleda kao, na, e, kao da smo ispod engleskog jezika. Hvala vam, došli smo do kraja jednominutnih govora. Moram vam dati jednu obavijest prije nego što završimo današnju sjednicu. Priopćenje je iz kluba GUA. E. Dobila sam, e, dobila sam za, zahtjev da